Dear uh, Dragi kolege, vrijeme je da krenemo. Najprije želim poželiti dobrodošlicu našem povjereniku, Karmenu Veli. I možemo odmah početi sa uh, raspravom zato što nemamo puno vremena, povjerenik mora otići u pet sati. Zamolili smo povjerenika da dođe. Zato što s njim moramo razgovarati o politici bioraznolikosti. Kao i inače počet ćemo sa uvodnom izjavom povjerenika, a nakon toga ćemo mm, čuti pitanja koordinatora i povjerenik će odgovoriti i nakon toga će se javiti oni koji žele. Tako da najprije dajem riječ povjereniku, a onda ćemo nastaviti. Izvolite. Puno vam hvala Giovanni Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala što ste me ponovno pozvali e, u odbor kako bih vam predstavio rezultate izvješća stanje prirode Europskoj uniji koje je komisija predstavila prije nekoliko tjedana. Ovaj e, izvještaj također E, važan element provjere prikladnosti zakonodavstva o prirodi i važan element srednjoročnog pregleda strategije o bioraznolikosti e, i samim time ja ću vas obavijestiti e, ukratko o stanju u ovom području. Ovo je jako dobra prigoda E, da čujem vaše stajališta o ovim pitanjima i to nakon kvalitetnih razgovora s ministrima e, tijekom neformalnog vijeća ministara okoliša u, svinju, u svibnju. E, ovo izvješće je nešto čime bi se doista trebali ponositi. To je e, najambicioznije prikupljanje podataka u Europskoj uniji do sada o staništima i vrstama, zahvaljujući e, dobroj suradnji između država članica europskih institucija. Prije svega htio bih naglasiti važan doprinos Europske agencije za okoliš u objedinjavanju analizi podataka. Na što nam ove brojke govore i koje bismo mogli izvući posljedice iz njih? Europljani su oblikovali svoj okoliš i utjecali su na prirodu stoljećima. Međutim, tijekom posljednjeg stoljeća te su se e, promjene e, ubrzale. Došlo je do sve intenzivnije poljoprivrede, razvoja infrastrukture i širenja gradova, a također se povećala i zagađenost i sve to imalo drastične posljedice po okoliš. Polazište za naše zakonodavstvo u području prirode je zaustavljanje e, daljnjeg gubitka i obnavljanje naših e, sta, e, naših e, staništa gdje god je to moguće kako bismo održali vlastito dugoročno preživljavanje, e, opstanak e, kao i opstanak prirode na kojoj, o kojoj ovisimo. To je doista težak zadatak, ali to je zadatak i izazov koji je i danas pred nama. Međutim, priroda ne reagira uvijek brzo na naše mjere. Dobra vijest je e, primjena direktiva o e, prirodi e, koja počinje davati rezultate. Primjerice, određene vrste ponovno su se počele širiti e, po Europi. E, neke populacije ptica se oporavljaju, a isto tako projekti obnove staništa u okviru programa LIFE također e, se počinju davati rezultate. Mreža Natura 2000 je zapravo kičma našeg zakonodavstva i to je također u središtu našeg izvješća. Koliko je ono učinkovito? Međutim, e, imamo još jednu dobru vijest. Zaključili smo da e, ta mreža isto tako dovodi do stabilizacije trendova u, u pogledu staništa i vrsta koji dalje imaju nepovoljan status. Isto tako pokazuju se sve bolji trendovi kod populacija ptica koje žive na zaštićenim lokacijama. Međutim, stvari su i dalje daleko od ideala. I dalje e, se smanjuje biološka raznolikost i velik broj vrsta i staništa e, je ugroženo. Ulaganja u prirodu e, sada pokazuju dobre rezultate jer se obnavljaju populacije vrsta i staništa i e, samim time njihovi ekosustavi daju doprin, povoljan dakle, doprinos e, društvu u, cijeleni, u cjelini. Međutim, čini se da ovaj napredak nije dostatan da bi nam omogućio da postignemo ciljeve iz e, Europske strategije o biološkoj raznolikosti. Koji su najveći problemi za prirodu? Cjelokupna slika je jasna. Kad je riječ o Um, o um, kopnu um, rezultati poljoprivrede su i dalje najznačajniji. Kad je riječ o moru, korištenje pomorskih resursa i zagađivanje imaju najjači učinak. Uh, rezultati nisu iznenađujući, međutim trebamo uh, više razmisliti o tome koja bi uh, bila ispravna rješenja da bismo riješili trajnije probleme kojih smo svjesni. Jedno od ključnih pitanja koje treba riješiti je korištenje europskih fondova. Oni nude brojne mogućnosti da se podupre upravljanje i obnova mreže Natura 2000, međutim ne koriste se u, punom, u punom potencijalu. Isto tako države članice dosta sporo primjenjuju europsko zakonodavstvo u području zaštite prirode. 20 e, godina nakon usvajanja direktive o staništima, brojni, e, brojne lokacije zaštićene u okviru mreže Natura 2000 e, i dalje nemaju jasne konzervacijske ciljeve niti zaštitne mjere. I dalje smo daleko od ostvarivanja ciljeva u pogledu morskih zaštićenih područja i to je izazov E, koji ja prihvaćam kao povjerenik koji je zadužen i za ribarstvo i pomorska pitanja. I e, ima jako puno kršenja zakona e, koji donose ne, nezadovoljavajuće posljedice. Stoga su potrebni dodatni napori i nova rješenja i to me dovodi do provjere prikladnosti zakonodavstva o prirodi. Prije nego što vam vas, vam dam kratak pregled sadašnjeg stanja, htio bih naglasiti da i potpredsjednik Timmermans i ja smo naglasili da ova komisija nema namjeru smanjiti e, ambicioznost u pogledu zakonodavstva u području zaštite prirode. Mnogi ministri tijekom neformalnog e, sastanka vijeća ministara u svibnju su to također naglasili. Znam da postoji jako puno osjetljivih e, pitanja vezanih uz projekt REFIT i da su mnogi nestrpljivi. Mnogi od vas su me nedavno pitali što planiramo napraviti u pogledu direktiva o pticama i o staništima. Jedino što mogu reći je da trebamo završiti e, proces javnog savjetovanja i proces evaluacije prije nego što e, započnemo s raspravom o tome što dalje. Ova tema je previše važna da bismo projurili kroz sve to, a da nismo u potpunosti shvatili i promislili o ključnim stvarima. Ono što vam mogu već sada reći je da je velik e, broj različitih e, dionika, uključujući ne samo nevladine udruge, već i poljoprivrednici i ribarske organizacije, lovci e, i slično. Oni su već e, preuzeli e, puno obveza E, jednako kao i e, različiti e, poslovni sektori koji su zainteresirani za ovaj proces. Stoga sam uvjeren da će naša ocjena dovesti do nekih zdravih zaključaka koji će nas dovesti do najboljih i najučinkovitijih reakcija, odnosno odgovora. Htio bih e, reći da moji kolege u državama članicama nam daju veliku podršku. Oni e, prihvaćaju e, pristup koji su odabrale moje službe i nadam se da možemo računati i na vašu potporu. Javno savjetovanje završit će 24. srpnja. Već smo dobili povratne informacije od više od 200 tisuća ljudi, što je najveća stopa participacije za bilo koje javno savjetovanje koje je ikad provela komisija. Preliminarne rezultate e, svih prikupljenih e, dokaza ćemo predstaviti na konferenciji u Briselu krajem listopada i pozivam vas sve da na nju dođete. Očekujemo da ćemo tada isto tako e, predstaviti rezultate provjere prikladnosti početkom 2016. godine. E, izvješće o stanju prirode također e, na neki način doprinosi kvaliteti e, srednjoročne revizije strategije o biološkoj raznolikosti koja je predviđena kasnije tijekom jeseni. Ta revizija, odnosno pregled, će analizirati napredak te utvrditi koji su to nedostaci u provedbi kako bi to pomoglo donositeljima odluka da donose odluke, vezane uz e, područja gdje su potrebni e, dodatni napori kako bi se ostvarile e, obveze preuzete od strane Europske unije u području zaštite biološke raznolikosti do 2020. godine. Također će to poslužiti za naše promišljanje sektorskih politika i reformi, poput revizije reforme zajedničke poljoprivredne politike, kao i za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Rezultat rezultati te revizije će također poslužiti za proces um, um, um, da se pretoče relevantni globalni uh, ciljevi uh, održivog razvoja uh, u europske aktivnosti. Htio bih naglasiti da ovo izvješće neće samo poslužiti za promišljanje konkretnih ciljeva već e, isto tako treba osigurati e, još važniji uvid u troškove ostvarenja, odnosno neostvarenja e, tih ciljeva. Htio naglasit će važnost biološke raznolikosti i ekosustava kao stvarnog prirodnog kapitala koji treba biti ključni pokretač u koji trebamo što brže ulagati. I treba reći da bismo se trebali pobrinuti da se vrijednost biološke e, raznolikosti treba u potpunosti cijeniti, e, a nikako podcjenjivati. E, znam da Europski parlament planira napraviti izvješće na vlastitu inicijativu i to pozdravljam. Potrebna, potreban nam je novi podsre kako bismo ostvarili ciljeve do 2020. godine. Samo ako objednimo sve tri dimenzije održivog razvoja, dakle gospodarsku, socijalnu i okolišnu dimenziju u okviru naših politika, samo ćemo tada biti u mogućnosti ponuditi zdravu i uspješnu Europu koja će osigurati dugoročnu i sigurnu budućnost našim građanima. Trebamo raditi na tome da se biološka raznolikost i ekosustavi e, u cjelini poštuju i cijene kao temelj našeg zdravlja i našeg e, blagostanja. Upravo je to bila tema uspješnog zelenog tjedna održanog ovog, e, ove godine, te tema koja je zapravo u srži našeg djelovanja i našeg e, plana za ostvarivanje gospodarskog rasta. Na kraju dopustite mi da e, kažem nekoliko osobnih napomena. Dolazim iz s malog otoka i samim time sam svjestan važnosti ograničenih prirodnih resursa te potrebe da se dobro brinemo za te resurse e, za, radi našeg vlastitog interesa, interesa budućih generacija. U tom Um, kontekstu trebamo se koristiti eh, načelom predustrožnosti. Eh, treba eh, izbjeći štetu to je puno bolje nego je popravljati kasnije uz visoke troškove. Naše gospodarstvo, rast i radna mjesta će biti puno dugotrajniji i korisniji za nas ako se budu temeljili na poštovanju prema prirodi, a ne se gradili na uštrb prirode. Stoga se ja e, zalažem za što jaču, jače zakonodavstvo kojim se štiti priroda Europske unije i mislim da ovo izvješće me još više uvjerilo da je tome tako. Trebamo napraviti još više, popraviti e, implementaciju, povećati ulaganje u prirodu i bolje upravljati mrežom e, Natura 2000. Hvala na pažnji, veselim se što ću čuti vaša mišljenja. Hvala vam povjereniče Velo. A sada počinjemo s našim koordinatorima. Najprije riječ ima predstavnik Pučana, gospodin Ivo Belet. Podsjećam vas da nemamo puno vremena, tako da svatko od vas ima dvije minute. Ivo, izvoli. Hvala, to je doista vrlo, vrlo kratko. Povjereniče, dobro nam došli u odpor. Ne moram se e, osvrnuti na e, strategiju o bioraznolikosti oko koje smo se složili i o ciljevima za 2020. i 2050. Naravno da ćemo to sve e, pratiti i naravno da moramo zaustaviti pogoršanje situacije u našim ekosustavima. pročitali smo dokumente koje ste nam donijeli i spomenuli ste i e, vrste e, ptica i neke druge vrsta koje se oporavljaju, no isto tako imamo i e, mnogo brojki koje nisu tako ohrabrujuće i koje zapravo izazivaju zabrinutost. Govorili ste o potrebi ulaganja u prirodu, oko toga se svi slažemo, a istovremeno znamo da da moramo uskladiti gospodarski socijalni razvoj sa zaštitom prirodom. Naprimjer, potreba za ulaganjima u infrastrukturu, to nisu uvijek ulaganja u ceste, već i u željezničke pruge koje nedostaju, tako da i to treba uzeti u obzir. Pozdravljamo vašu e, mm, javnu raspravu, javne konzultacije i jako smo zainteresirani za rezultate te rasprave. Zanima me hoćete li dati nove prijedloge o dvije najvažnije direktive, te hoće li se direktive u potpunosti mijenjati ili ćete se koncentrirati samo na neke određene članke. I naravno, hoćete li uzeti u obzir e, ciljeve za 2020. i 2050. koje smo dogovorili. Zatim spomenuli ste sve dionike, lovce, poljoprivrednike i tako dalje. Ali posebno poljoprivrednici moraju zapravo s njima se mora sklopiti savez, savez između njih i e, onih koji se bore za zaštitu okoliša. E, naravno i njima je najviše u interesu da okoliš ostane zdrav i zaštićen. Pitanje. Na koji način mm, planirate voditi moguću izmjenu direktive o pticama i staništima? Hvala, a sada Matijas Grote. Puno hvala gospodine povjereniče. Vi ste na zelenom tjednu još jedan puta rekli da Natura 2000 te da ona predstavlja jednu od najvećih priča uspješnica Europske unije. To je sasvim sigurno tako, ali to nije još završena priča, zato što iz različitih područja u različitim državama članicama e, se još e, provode ove mjere koje su i zazvale veliko zanimanje. E, mislim da sada trebamo e, provesti provjeru prikladnosti zakonodavstva, jer oni koji ove mjere provode na licu mjesta znaju da nije uvijek lako provoditi ove mjere. E, često su lokalni zastupnici e, ti koji moraju štititi područja, tako da oni koji provode ove mjere na licu mjesta su suočeni sa poteškoćama i ne smijemo e, na kraju dana odaslati poruku da oni koji su najglasniji da će oni i pobijediti. Gospodin Belet je rekao e, mi se ne natječemo, mi surađujemo. Jer prednosti što se tiče troškova su vrlo jasni, to je već e, izračunato. Komisija je to izračunala 5,8 milijuna iznose troškovi, a dodana vrijednost iznosi 200 do 300 milijardi eura. I mislim da brojke govore same za sebe i mislim da bismo trebali ove brojke više koristiti u raspravama kako bi drugima otvorili oči. Ovo nije samo teret, financijski teret, nego je nešto što spašava naš okoliš i naš, naše životne temelje. Stoga ja želim da se više koncentriramo na to pitanje i da ovdje u parlamentu u okviru ovog izvješća na vlastitu inicijativu tematiziramo ovo pitanje kako bi rasprava išla u pravom smjeru. Mislim da bi zakonodavstvo trebalo još jedan puta e, preispitati, ali molim vas da drugim objasnite da to ne znači da ćemo sada sve povući ili ćemo na licu mjesta morati sve obustaviti što je do sada učanjeno u okviru Nature 2000. Znači mi jednostavno provjeravamo kakva je situacija. Zato bih vas zamolio gospodine Povjereniće. Thank you very much. Hvala vam. A sada gospodin Ja, dank u wel eh, voorzitter en eh, eh, in Puno hvala, dobrodošli. Dobrodošli ovdje u odboru Envi. Ja ću biti izvjestitelj za INI izvješće. Gospodine povjereniče, percepcija naravno igra vrlo važnu ulogu jer kada se stvori određena percepcija pod e, dojmom financijske i gospodarske krize onda to često znači da zaštita prirode i okoliša se doživljavaju kao nekakvi elementi e, koji otežavaju e, poljoprivredu, koji koče razvoj. Gubitak biološke raznolikosti je jedan od najvećih rizika s kojima smo suočeni. U Flandriji su provedene različite studije. Akademici u Flandriji su se pozabavili starim modelom Znači, ekologija, jednako kontroliranje gospodarstva, taj model smo već e, nadišli. To je zastarjeli koncept. Ili primjerice u nekim regijama vidimo kako se zaštita prirode i gospodarska politika, kako su to dvije politike koje su se ujedinile. I Antwerpen je također dobar primjer za to. postalo je jasno da je krajnje vrijeme da učinimo nešto za biološku raznolikost i da e, počnemo konkretno provoditi europske propise i to će dovesti do rezultata. Prvo pitanje, same direktive nisu uopće loše, no postavlja se pitanje zašto se direktive bolje ne provode. Što možemo učiniti kako bismo ove direktive za zaštitu prirode bolje provodili i kako bi državama članicama omogućili da Eh, ih također bolje provode. Eh, provjera prikladnosti zakonodavstva je dobra ideja, ali začudilo me da je gospodin Timmermans rekao da se direktiva o pticama mora modernizirati. To je moguće, ali eh, da li je to možda malo preduhitreno, ne treba li prvo pričekati provjeru prikladnosti. Znači trebaju nam činjenice i konkretne brojke. Hvala vama sada gospodin Gerbrandi. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i vama povjereniče što ste nam predstavili ovaj izvještaj u odporu. Neću sada ponavljati ono što su već rekli oni koji su govorili prije mene, već želim naglasiti nekoliko elemenata. Kao što ste sami rekli, e, naše zakonodavstvo je doista vrlo uspješno tamo gdje je provedeno kako treba, uspjeh je doista nevjerojatan i to je stvarno važno naglasiti. Drugo, priroda nam daje sve što nam je potrebno i njezina je vrijednost beskrajna. I svakako je moramo zaštititi. No izvještaj govori i o opasnostima. Opasnostima za prirodu i bioraznolikost. I e, jedna prijetnja se ističe i to je poljoprivreda. 50% e, tla u Europskoj uniji je poljoprivredno tlo, poljoprivredno zemljište. Stoga moramo raditi sa poljoprivrednicima i njihovim zajednicama kako bismo zaštitili bioraznolikost. Ali uz e, mjeru ozelenjavanja naše zajedničke poljoprivredne politike, ona je zapravo bila potpuno neuspješna, ublažilo ju je i u parlament i zemlje članice i to značajno. A sada kad zemlje članice to provode, i e, e, rade dodatno na razradi detalja i još je više ublažuju. Ja sam mislila da to neće biti moguće, ali eto, događa se. I zanima me što planirate učiniti po tom pitanju zajedno sa Philom Hoganom. I što je sa drugim politikama? Možemo se koncentrirati na zakonodavstvo o prirodi i na naš proračun za program Live ali što je sa svim ostalim područjima? Što je sa kohezijskom politikom, regionalnom politikom, Junkerovim investicijskim planom? Zar ne bismo trebali definirati strože kriterije za zaštitu prirode i olikosti u tim područjima? I naravno, na kraju, financijski dio je e, ključan. Svi znamo da nemamo dovoljno novca, ali imamo 3,4 milijarde eura za Um, ovo financijsko razdoblje za proračun za LIFE, a istovremeno imamo 22, 22 milijarde eura za uh, okoliš. A Europski sud za reviziju je utvrdio da nemamo mjerljivih pozitivnih učinaka. Možete li se koncentrirati i na taj dio? I na kraju, zadnji komentar. Slažete li se sa mnom da stanje prirode nam nudi jedan poznati zaključak, a to je da moramo pojačati naše napore u svim područjima, ne samo u zakonodavstvu. Ako se slažete s tom tvrdnjom, što ćete učiniti kako bismo svi zajedno pojačali te napore? Hvala vam. A sada gospođa Kolečna. Puno hvala. Zahvaljujem se na ovom izvješću. Već se sada veselimo rezultatima savjetovanja i optimistični smo jer prva faza već pokazuje vrlo dobre rezultate, a ako pogledamo dvije godine unatrag, onda možemo biti ponosni zato što si prije dvije godine uopće nismo mogli zamisliti da će sve tako dobro eh, se razvijati. I dalje se moramo potruditi za biološku raznolikost, za očuvanje biološke raznolikosti, no e, čini nam se da se biološka raznolikost ne potiče dovoljno, odnosno njezina zaštita i da nemamo jasne kriterije. Naravno tu postoje neke proturječnosti i e, područja politika su vrlo različita. Sjetimo se samo poljoprivrede. To je jako dobar primjer. Milijuni eura se troše i to za mjerenja, za izložbe, zatim eh, hvale se prednosti ribnjaka, i naglašava se njihova uloga u očuvanju biološke raznolikosti. A s druge strane pokušavamo uštediti energiju. Tu su obnovljivi izvori energije i ti energetski projekti e, ne spadaju u područje biološke raznolikosti jer oni nagrđuju krajolik i stoga moramo postići da se korištenje obnovljivih izvora energije odvije na način da to ne bude na štetu prirode. Mislim da to treba imati na umu. Ako državama članicama kažemo što trebaju raditi, a one to ignoriraju, onda će to dovesti do problema. Naša strategija vezano uz e, poticanje biološke raznolikosti mora uzeti u obzir i one probleme koji se javljaju na e, koji se danas javljaju. Kako ćemo se boriti s tim problemima? Puno hvala. Thank you very much. And now... Hvala vam, a sada gospodin Eichhout. Hvala vam. Hvala i vama, povjereniče Vela. što ste nam objasnili, kako ćete, što ćete učiniti. Mislim da većina pitanja koje sam ja želio pitati su postavljena i mislim da dojam koji dobivate iz e, ove prostorije je da ljudi zapravo ne vjeruju cijeloj ovoj priči. E, da, možete reći možemo pregledati mm, direktive na snazi, da li još uvijek ispunjavaju svoju svrhu i sve je to u redu, ali iza toga stoje izjave komisije i kao što je kolega Maker rekao, gospodin Timmermans je već sad zaključio da treba modernizirati. Dobro, lijepo je da imamo e, javnu raspravu, no što to znači ako je komisija već iznijela svoje zaključke? A ako i pogledate dakle tu javnu raspravu, javno savjetovanje, dakle može se gledati koliko je skupa bila provedba, je li rezultirala novim radnim mjestima, novom vrijednošću, koji su zapravo razlozi za ta pitanja? Zato što najveći problem, za kojeg svi znamo, jest nedostatak provedbe. A ne postavlja se nikakvo pitanje o provedbi, dakle, u vašoj javnoj raspravi. I to je jedan od ključnih točaka, zato što govorite da nećete smanjiti razinu ambicije, ali s druge strane zatražit ćete javnu raspravu i pitati ćete koliko će koštati implementacija. Što radite? Ja malo ne shvaćam što pokušavate e, postići, niti što pokušavate predložiti. Tako da, jedno pitanje. Zašto u javnoj raspravi nije posvećeno nimalo pozornosti nedostatku provedbe, što je najveći problem. I što planirate učiniti kako biste to popravili, umjesto da samo analizirate direktivu? A počeli ste rekavši da direktiva već pruža svoje rezultate. Dakle, ako direktiva pruža rezultate i vi ne planirate smanjiti razinu ambicije, onda bismo možda trebali razgovarati o provedbi ili o nedostatku provedbe, a ne o ovome što samo izaziva e, zapravo jako puno nepovjerenja. Hvala vama, sada gospodin Pedicini Hvala vam, e, predsjedniče, hvala i vama povjereniče. Slažem se sa Basom Eichhautom i moje pitanje biti vrlo kratko. Izvještaj o stanju prirode pokazuje kako je situacija s bioraznolikosti u Europi se dodatno pogoršala u proteklih nekoliko godina. Ali postoje velike priče uspješnice u kojem su direktive vrlo pažljivo provođene. I rezultat je da neke životinske vrste su se dakle povratile, a druge su još uvijek e, u opasnosti. Tu govorim o orlovim, određenim vrstama orlovima, risova, dabrima. Što komisija planira učiniti prema onim zemljama koje za razliku od slučajeva koje sam spomenuo ne, provodu, e, ne provode direktive i na taj način zapravo onemogućuju građanima da uživaju u koristima tih direktiva. Hvala vam, e, a sada riječ ima povjerenik. Eto, možete pokušati odgovoriti na ova pitanja. Hvala vam na ovim e, vrlo zanimljivim pitanjima najprije. I počet ću sa pitanjima Ive Beleta. Dakle, najprije napredak o, uh, u izvješću o stanju u prirodi. Dakle, najprije smo imali um, izvještaj o stanju okoliša, nakon toga izvještaj o stanju prirode koji je potvrdio ono što je već rečeno. Uh, da, napredak je ostvaren, ali iako smo ostvarili napredak, nisu ostvareni svi ciljevi i osim toga oba izvještaja su navela upozorenje za budućnost. A ako se nastavimo ponašati kao i sada, kao do sada, problemi će biti sve veći. Tako da moje prvo pitanje je sljedeće. Nakon što ste pročitali izvještaj o stanju okoliša, nakon što ste pročitali izvještaj o stanju prirode, Hoćemo li nastaviti po starom? To ne mogu odlučiti ja sam. Svi smo u tome zajedno i zajedno moramo raditi i raspravljati o tome. Zatim, što se tiče e, javne rasprave. Mislim da ciljevi ostaju. Kako ćemo to postići? Kako ćemo postići naše ciljeve? Ivo, spomenuo si i poljoprivrednike, na to ću se vratiti malo kasnije, zato što da, e, rekao si i poljoprivrednici su naši saveznici i naši prijatelji. Ja bih to malo izmijenio i rekao da su dobri poljoprivrednici naši saveznici i naši prijatelji. Ali moramo isto tako znati da postoje dobri poljoprivrednici i dobra poljoprivreda, ali postoje nažalost i loši poljoprivrednici i loša poljoprivreda. Uh, Matijas, hvala ti na pitanjima. Kad je riječ o Naturi 2000, da, ostvaren je napredak. To posebice uh, kad govorimo o zemljištu, no kad govorimo o bioraznolikosti, uglavnom zaboravljamo da bioraznolikost imamo dakle na 30% planeta, ali bioraznolikost se odnosi i na naša mora i na naše oceane. I na zemlji imamo oko 17% bioraznolikosti u okviru Nature 2000, a u oceanima imamo, imamo tek 4%. Slažem se s Matiosom kad kaže da ne smijemo odustati od eh, provjere prikladnosti zakonodavstva, ali s druge strane moramo razmišljati i o budućnosti. I moramo vidjeti da li on danas na snazi odgovara današnjim izazovima i moramo zapamtiti da će sutrašnji izazovi biti mnogo veći od ovih, od ovih današnjih. I moramo prestati razmišljati o danas, moramo razmišljati o sve većim izazovima s kojima ćemo se morati suočavati u budućnosti. To su projekti i ciljevi koji nam mogu pomoći da ostvarimo uspjeh. Ja znam da je Matijas ostvario izniman uspjeh u svojoj izbornoj jedinici u cijeloj priči, to jest projektu s vodom. Kad govorimo o troškovima i koristima i analizama troškova i koristi, da, oni jesu dobri, ali prema mojem mišljenju nisu dovoljni. Kad govorimo o analizi troškova i koristi, vrlo često se takve analize rade Mm, tako što se analizira samo novac. Dakle, s jedne strane imamo 100, dakle troškovi su 100, a koristi su 80 ili 150. Vrlo rijetko u tu jednadžbu uključujemo koristi za okoliš. Tako da mislim da i o tome moramo više razmisliti. Deves Vaker će biti izvjestitelj, ja se nadam da ćemo lijepo surađivati na tome. Percepcija gospodarskog pritiska. Naravno, nažalost, da postoji ta percepcija da je okoliš zapravo uvijek predstavlja prepreku u gospodarskom rastu, ali ta se percepcija sada napokon mijenja i moramo nastaviti nastojati promijeniti tu percepciju. Danas mnogi mladi ljudi, to posebice mlade generacije, shvaćaju da naše gospodarstvo ovisi o našem bio, našoj bioraznolikosti. Uzmite neki proizvod, jedan proizvedeni proizvod. Možete pronaći izvor e, sirovine u prirodi, dakle upravo u bioraznolikosti. Tako da kod toga nema nikakvih pitanja. Ako se ne pobrinemo za našu bioraznolikost, znači da se ne brinemo niti za naše gospodarstvo. Još jedan dokaz je da čak i za vrijeme krize sektor koji je nastavio i dalje rasti bio je e, sektor zelenog rasta, zelenih radnih mjesta. Eto, upravo za razdoblja krize. Stoga percepcija da je okoliš zapravo kočnica razvoja je potpuno pogrešna. A to ne ovisi samo o nama. Da, mi smo ovdje zakonodavci, razgovaramo, donosimo propise, pazimo da se propisi provode. Ali i privatni sektor sada to shvaća. I kada privatni sektor shvati da se moramo brinuti za bioraznolikost, onda će i oni početi ulagati a privatni sektor je već počeo e, s ulaganjima u čitav niz zelenih e, sektora, u kružno gospodarstvo i tako dalje. Što se tiče provedbe, u potpunosti se slažem, provedba je uvijek nešto u čemu moramo biti ambiciozni. Gospodine Gerbrandi, sadašnje zakonodavstvo nam daje rezultate, to je istina. Ali ne daje nam i ne pomaže nam da dosegnemo sve naše ciljeve. Jako je važno da prije nego što krenemo razmišljati o nečem drugom, da se ipak prvo koncentriramo na provedbu. Priroda je vrlo važna u našim životima, gotovo najvažnija i u potpunosti ovisimo o njoj. I kao što ste rekli, priroda nam daje ogromnu količinu usluga, a bez da nam pritom nikada ne pošalje račun. I ja vrlo često kažem da mi trebamo prirodu više nego što priroda treba nas. Ako se budemo lijepo odnosili prema prirodi, ona će nam to vraćati dobrim. A ako se ne budemo dobro odnosili prema prirodi, ona će se prema nama ponašati još gore. Kad govorimo o poljoprivredi, mislim da moramo razlikovati između dobre i loše poljoprivrede i dobrog i lošeg poljoprivrednika, kao što sam rekao. uskoro ćemo raditi na reviziji zajedničke poljoprivredne politike tu imamo oko 30% sredstava koje bi trebali, koja bi trebala biti namijenjena ozelenjavanju zajedničke poljoprivredne politike. Stoga moramo vidjeti dakle, da e, dobro iskorištavamo taj novac. Što se tiče poljoprivrede, ja smatram da ne moramo govoriti o subvencioniranju štetnih tvari, kad govorimo o energiji i tako dalje. Tako da ako postoje štetne tvari u poljoprivredi, onda bismo ih trebali prestati subvencionirati. Ako loša poljoprivreda onečišćava našu vodu i naše tlo i naš zrak, znači, znači da ubija tog istog poljoprivrednika koji o tome ovisi. I kad je riječ o suradnji sa Philom Hoganom, e, da, o tome smo već počeli razgovarati i i ako bude trebalo, djelovati ćemo zajedno. Slažem se, izvještaj o stanju prirode govori da moramo ojačati naše napore i kada me ljudi pitaju što ću ja učiniti E, moj odgovor je nije što ja mislim učiniti, već mi. Mi moramo na tome raditi zajedno. Gospođa Konečna je postavila pitanje što ćemo s rezultatima e, procesa javne rasprave. Mislim da je ovo jako važan proces. Nećemo ništa odlučiti, a da prije toga ne uzmemo u obzir sve ideje, komentare, analize koje ćemo dobiti za vrijeme tog postupka. Istina je da neke zemlje članice se neprestano kritiziraju, da ne podržavaju bioraznolikost i tu moramo nastaviti inzistirati na provedbi i na praćenju. A kad je riječ o nedosljednom zakonodavstvu, Mislim da imamo isto zakonodavstvo. Ono što e, nije dosljedno je provedba. Imamo 28 zemalja članica koje idu na 28 različitih brzina. Ideja je da ako želimo biti ambiciozni, onda moramo biti ambiciozni i što se tiče ishoda i što se tiče rezultata i moramo identificirati zemlje članice koje ne postižu e, dovoljno dobar uspjeh, vidjeti zašto je to tako i na koji način im možemo pomoći. Kad je riječ o invazivnim e, vrstama, da to je e, područje kojeg pratimo, gledamo. Riječ je o vrlo važnom aspektu i danas vidimo negativne učinke tema koja su počeli prije 10-15 godina, invazivne vrste. Nećemo već danas vidjeti negativne učinke, zato što, ali možemo biti sigurno da ćemo te efekte vidjeti u budućnosti. A, gospodine Eichhound, mm, ono što ste rekli da građani ne vjeruju cijelom ovom procesu, ja mislim da ako postoji nešto što nas gura da radimo e, zajedno i zbog čega dakle bismo trebali e, napredovati i on, ako postoji nešto što nas u tome onemogućava je to je upravo nepovjerenje. Trebali bismo raditi zajedno i biti prijateljski nastrojeni. Rekli ste da građani nemaju povjerenja u komisiju. Usuđujem se postaviti vam isto pitanje. Vjerujete li vi u Europski parlament? Hoće li parlament zajamčiti da neće krenuti natrag ako otvoren, ako krenemo s analizom direktive o pticama i staništima? Tako da moramo e, graditi povjerenje među nama, jer ako ne vjerujete kolegama iz parlamenta, onda nemojte kriviti mene, Đanja i tako dalje. Budimo otvoreni i iskreni. Da, gospodin Timmerans je dao e, svoje jamstvo, ja dajem svoje jamstvo, ali ako postoji nepovjerenje, mi nećemo ništa učiniti dokle god ne postoji konsenzus oko određene teme. Govorimo o nedostatku provedbe i o troškovima. Ja ne govorim o troškovima provedbe, ja govorim o troškovima provedbe. Zato što troškovi, ako se direktiva ne provodi, su znatno veći. Stoga, moj argument nije da mi dajete troškove provedbe, već da mi kažete koji su troškovi ako direktivu ne provodimo. Ti su troškovi i ti će troškovi uvijek biti viši. Da, naše zakonodavstvo daje rezultate, politike daju rezultate, ali ako ste vidjeli izvještaje o stanju prirode, ako ste vidjeli izvještaje o stanju okoliša, dolazi sada srednjeročna revizija i svako od nas će morati sada reći, dakle, napredak je ostvoren, napredak nije bio dovoljan, ako ćemo nastaviti po starom, u budućnosti ćemo imati više problema. Ako nakon ovih izvještaja odlučimo ne činiti ništa, rekao sam da nije na meni, već na svima nama. I na kraju, odgovorio sam na gospodinu Pjedičiniju, dakle na sve što se odnosi na Europu, bioraznolikost, na važnost prirode ne samo u Europi, zato što kad govorimo o bioraznolikosti ne možemo se ograničiti samo na Europu. Ne možemo govoriti o europskoj bioraznolikosti ili o kineskoj ili američkoj bioraznolikosti ili okolišu. Danas imamo globalni okoliš, globalne probleme i moramo smisliti globalna rješenja. Zbog toga će Europska unija morati surađivati na globalnoj razini ako želi riješiti sva ta globalna pitanja. Hvala vam na odgovorima, a sada prelazimo na drugi krug pitanja. Imamo devet javljenja za riječ, ali imamo samo 12 minuta. i molim da se držite vremena od jedne minute za posljednje pitanje, a nadam se da će povjerenik e, mogao e, moći odgovoriti odjednom na sva pitanja. A ni Šari e, Pirik. Puno hvala. Ja bih povjereniku voljela reći da mu želim vjerovati. sedme. ja sam u Nizozemskoj surađivala na ovom projektu i e, to je bio jedan veliki projekt sa tisuću različitih vrsta i surađivali smo sa dobrim poljoprivrednicima. Da, poljoprivrednici naravno žele stvoriti mm, žele sagraditi nove štale zato što moraju e, ispuniti e, emisije, moraju se držati emisije, dopuštenih granica emisija amonijaka pogotovo kada se radi o zaštićenim prirodnim područjima. Ali moramo uzeti i gospodarske aspekte u obzir, jer kod nas e, suci donose odluke, a to je šteta, zato što suci kažu da e, moramo isključiti svaku mogućnost pogoršavanja situacije u staništima. Mislim da to nije dobro. Dođite u Trente pa ćete vidjeti puno primjera dobrih poljoprivrednika i građana koji žele surađivati, ali s druge strane tu su oni koji kažu to i to nije moguće zato što Europa to zabranjuje. I... Hvala, gospodin, gospodin Danc. E, hvala. Htio sam samo reći da postoji velika razlika između stvarnosti i učinka poslovnog svijeta. E, E, lučke uprave, rudarska industrija i brojni drugi sektori podupiru e, te direktive e, za ptice i za staništa, jer one osiguravaju ravnopravan odnos svih aktera. Što vi i što mi kolektivno možemo napraviti da bi se ostvarila ravnoteža između stvarnosti i percepcije u tim direktivama jer mislim da je e, u protivnom to može e, na neki način narušiti ravnotežu i smjer kojim idemo dalje. Hvala, gospođa Gerling. Hvala, gospodine predsjedavajući. Samo sam htjela postaviti pitanje o poljoprivredi. Čuli smo dosta o od zastupnika o poljoprivredi. Sasvim je jasno da Europa ne proizvodi dovoljno hrane u svakom slučaju e, nedovoljno proizvodimo. Moja zemlja e, pokriva samo polovicu potreba vlastitom proizvodnjom, znači hrana mora doći od nekud. E, pa me zanima, kad govorimo o višoj razini strateškog planiranja u komisiji, što misle o tome? Jer ako želimo e, poduprijeti sve što stoji u izvješću o stanju prirode, od kuda će naša hrana doći? I trebamo li zapravo podupirati drugačiju vrstu poljoprivrede kojom bismo proizvodili više, bili učinkovitiji i ostavili više, e, više prostora za poljoprivredu, za prirodu ili ćemo i dalje uvoziti hranu iz drugih dijelova svijeta. Hvala, gospodin Farija. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dragi povjereniče, kad je riječ o ciljevima za 2010. godinu, prema podacima koje imamo, zbog različitih faktora ne uspijemo E, nećemo ostvariti ciljeve vezane uz biološku raznolikost do 2020. godine. Znači, gubi se 3% BDP-a zbog gubitka biološke raznolikosti. I to unatoč brojnim mjerama e, kojima je cilj e, ostvarenje ovih ciljeva. Kad je riječ o direktiva, o direktivi o staništima, o zajedničkoj poljoprivrednoj poljoprivrednici, politici zajedničkoj ribarstvenoj politici i tako dalje. Dakle, unatoč tome se ciljevi ne postižu. Intenzivna poljoprivreda i šumarstvo, pretjerano korištenje prirodnih resursa i ribarstvo, invazivne vrste, zagađivanje zraka, te razvoj gradova, sve to pogoršava stanje biološke raznolikosti. Što su glavne stvari kojima se trebamo e, pozabaviti? Treba li više zakonodavstva na europskoj razini? E, treba li e, uvrstiti pitanja vezana uz biološku raznolikost u različite sektorske politike ne, ili se možda radi samo o lošoj implementaciji na razini država članica te što namjeravate poduzeti u tom smislu? Hvala. Thank you very much, Mr. Eck. Hvala, gospodin Ek. Puno hvala gospodine predsjedavajući, puno hvala povjereniče gospodine Vela što ste danas došli ovamo u naš odbor i raspravljate s nama. E, vrlo me radovalo čuti da ste predstavili svoje ambiciozne ciljeve i kada čovjek čuje te ciljeve, barem ja, onda e, čovjek vjeruje tim ciljevima. E, raduje me što ste govorili o dobrim i lošim poljoprivrednicima, ali moramo razmisliti e, što je uzrok opadanja biološke raznolikosti. To su s jedne strane bili poljoprivrednici, a s druge strane to su bili na oceanima ribari koji su prekomjerno lovili ribu tako da ne možemo biti dovoljno oprezni po pitanju poljoprivrednika i ribara. Znači oni e, žele, oni naravno ne žele odustati od vlastitog blagostanja e, kako bi e, zaštitili prirodu. Moje pitanje je ovi ciljevi koje ste zadali, možete li iznijeti nekakav vremenski okvir? Hvala. Gospodin Javor je sljedeći. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala gospodine povjereniče na dolasku. Tražili ste da budemo iskreni u svojim mišljenjima i ja ću pokušati biti iskren. Ono što mogu pročitati u izvješću o stanju prirode je da ako se postigne bilo kakav uspjeh u području sprečavanja gubitka E, biološke raznolikosti, to je nešto što nema veze s europskim fondovima. Dakle, e, koordin, europski koordinatori su se složili da e, nije potrebno revidirati direktivu o prirodi. Kako je komisija došla do zaključka da nam je potrebna provjera prikladnosti i revizija direktive o prirodi? je li se možda gospodin Juncker probudio jedno jutro i zaključio da nam je takva revizija potrebna. Drugo, rekli ste da bi e, privatni sektor trebao shvatiti da je zeleno gospodarstvo budućnost, ali to je neobično polazište za reviziju direktive o, prirodi. I mislim da se zapravo komisija ovime upušta otvaranje Pandorine kutije i koja je razina lobiranja e, koja će uslijediti nakon e, otvaranja tog procesa revizije i mislim da je to vrlo opasan e, proces. Gospođa Sevi. Hvala predsjedniče, hvala i vama povjereniče. što nam odgovarate na pitanja. Ja se pridružujem pitanjima kolega. Svi smo iznenađeni izvještajem stanju prirode kako se zapravo parametri pogoršavaju, kako više od 70% staništa u Europskoj uniji je zapravo ispod standarda koji su definirani u direktivi staništima i 70% vrsta također su brojke ispod onih kriterija koje bismo se trebali držati. Ja bih vas pitala, ne smatrate li da politike koje su povezane sa korištenjem tla, da su to politike koje se provode uglavnom u urbanim e, centrima i da te politike zapravo potkopavaju napore onih nekoliko pozitivnih primjera. I zar ne bismo trebali onda tome posvetiti više pažnje? Između ostalog i zbog toga što um, aktivnosti zaštite okoliša bi trebalo poticati, a imaju i uh, pozitivan gospodarski učinak. I na kraju zadnje pitanje se odnosi na broj prekršaja, broj povreda propisa jako ih je puno otvoreno, a isto tako obavještavam vas da u odboru za predstavke dobivamo jako puno e, upozorenja od građana, što pokazuje koliko su građani e, zainteresirani za ovu temu. Hvala vam. A sada gospođa Langen. E, puno hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče propisi e, su trenutačno pod revizijom i mislim da revizija je li zakonodavstvo još e, prikladno. Mislim da je to dobra ideja. Potrebno je smanjiti e, administrativno opterećenje i ja sam prva koja će poduprijeti ovu ideju, ali refit ne smije biti korišten kako bi E, smanjili razinu zaštite prirode. Često je problem e, jako dugoročna provedba u državama članicama i prije svega u zaštićenim područjima. Želim znati kako vi kao povjerenik želite e, želite spriječiti da se tako nešto dogodi. Puno hvala. Hvala. Gospođa Melior. Puno hvala gospodine predsjedavajući i hvala povjereniku Veli. E, mene zanima tema poljoprivrede. To je područje koje e, vrlo puno košta Europsku uniju i zanima me kako ćemo Um, ovaj screening, ovu analizu provesti tako da e, doista i podupremo na taj način biološku raznolikost. Navešću jedan konkretan primjer. 15. E, svibanj se do sada navodio kao e, rok za provođenje i ja sam to upravo vidjela kod kuće što se događa po pitanju biološke raznolikosti i mislim da bi se ovaj rok trebao malo pomaknuti jer bismo onda imali bolje izglede za postizanje ciljeva. Puno hvala. Thank you very much, colleagues. Uh, we have not time because the committee... Nemamo više vremena za javljanja jer uh, povjerenik mora otići, tako da odmah dajem riječ povjereniku kako, bih mog, kako bi mogao odgovoriti na sva pitanja zajedno. Nekoliko komentara vezano uz komentare kolegice iz Nizemske. Ponavljam još jednom, slažem se s vama. Jer kao što sam već rekao, ne možemo generalizirati i ne možemo reći da sve poljoprivredne aktivnosti da su dobre ili da su sve loše. Isto vrijedi i za ribarstvo i tako dalje. Najgore što bismo mogli napraviti je da generaliziramo, ali imamo zadatak napraviti razliku između onoga što je dobro i onoga što je loše. I netko će morati pokazati, odnosno preuzeti odgovornost. Gospodine Dans, kad je riječ o neravnoteži između stvarnosti i percepcije, da, ova izvješća, dakle o stanju prirode i okoliša, to su znanstvena izvješća i oni mogu otkloniti percepciju. To je jedni način da se to napravi. Kad razgovaramo o politici, moramo razgovarati i odlučivati na temelju ovih činjeničnih izvješća, a ne na temelju percepcije. Tako da se s vama slažem. Moram napraviti, moramo napraviti razliku između te dvije stvari. Gospođo Gerling, da, pitanje poljoprivrede opet se pojavilo. Ali čak i u ovom slučaju ne može se doći do bolje poljoprivrede od rješenja koje smisli sektor poljoprivrede. Dakle, da, nemamo dovoljno hrane, ali imamo izbor. Činjenica je da danas 80% hrane dobivamo s 30% našeg planeta. Ponavljam, i to je nešto što stalno govorim svima, sviđalo se to nama ili ne, molamo se okrenuti prema oceanima. Ove, ovog, tijekom ovog stoljeća, možda se nećete složiti sa mnom, ovo stoljeće mora postati plavo stoljeće. Ne možemo e, pretjerivati sa gospodarstvom koje se temelji na kopnenim resursima da bismo hranili danas 7 milijardi, sutra možda 9 milijardi, a da pritom ne ugrozimo dodatno našu biološku raznolikost. I zato smo prije nekoliko dana pokrenuli e, međunarodne javne, javno e, savjetovanje o oceanima i morima, jer se moramo okrenuti prema oceanima kako bismo pronašli alternativu izvorima energije, izvorima hrane, izvorima alternativnog gospodarskog rasta. Ali vi se tu trebate uključiti, jer iako želimo se okrenuti oceanima i tu pronaći nove gospodarske prilike, moramo reći svima da tu postoji odgovornost za zaštitu okoliša i u tom smislu će se morati obratiti vama kako bismo u budućnosti mogli raspravljati o odgovornosti za o, o, zaštitu okoliša kad govorimo o korištenju oceana. Danas ne možemo govoriti o gospodarstvu ili poljoprivredi ili o ribarstvu Danas govoramo, moramo govoriti o održivom gospodarstvu, održivom ribarstvu, održivoj poljoprivredi. Bilo što što nije održivo e, ima e, rok trajanja. I trebamo reći da, ne želimo naprosto samo poljoprivredu, već održivo poljoprivredu. Ne zanima nas ribarstvo, već nas zanima održivo ribarstvo. Kad je riječ o biološkoj raznolikosti i izazovima vezanima uz to područje, ponavljam, u izvješćima se spominje provedba kao izazov. I to je uvijek izazov. Međutim, kad se u izvješću navodi niz e, izazova, pritisaka i prijetnje naše biološkoj raznolikosti, ključni izazovi su poljoprivreda. Sama poljoprivreda, na nju otpada nekih 25% pritiska na biološku raznolikost. Znači, ključna tri izazova, na njih otpada više od 50% tog pritiska. Tako da da, trebamo provesti postojeće zakonodavstvo, ali ako nam se spominju pritisci koji možda nisu bili uzeti u obzir prije, bili smo trebali usmjeriti e, našu pozornost na te prijetnje. Gospodine Ek, kad je riječ o vremenskim okvirima, da, postoji vremenski rok, a rok je 2020. godina za većinu naših ciljeva i to je naš zadani vremenski dakle, okvir do 2020. godine. Međutim, to je rok za postizanje ciljeva. To ne znači da trebamo početi djelovati 2020. godine. U nekim područjima već kasnimo u poduzimanju aktivnosti. Dakle, e, sada trebamo djelovati. A za većinu ciljeva rok za njihovo postizanje je većin je 2020. godina. Gospodin Vabor, da, direktiva o zaštiti prirode, da, ona daje rezultate, kao što sam već rekao, ne želim se ponavljati, ali provjera prikladnosti nije revizija i e, mislim da mi nakon javni, javnog savjetovanja možemo donijeti odluku da ništa ne mijenjamo ali moramo se konzultirati e, moramo vidjeti je li je, su potrebne izmjene ili ne. I nećemo ništa napraviti, kao što sam već rekao, a, da ne uzmemo u obzir informacije koje dobijemo tijekom javnog savjetovanja. Kad je riječ o zemljišnoj politici, da, odluk, održive odluke, dakle o održive korištenju e, zemljišta, to su odluke koje imaju negativan učinak na biološku raznolikost. Dakle, korištenje zemljišta je nešto što trebamo doista ozbiljno uzeti u obzir. Kad je riječ o provedbi od strane svih država članica te smanjivanje birokracije, slažem se s vama po tom pitanju jer ciljevi bi trebali biti u srži cijele priče, možda ih još treba osnažiti. Ono što mi trebamo napraviti je pronaći pametnije načine postizanja tih ciljeva. I ja apeliram na vas da, da svi zajedno radimo na tome. E, I rezultat glasovanja jutros o e, kružnom gospodarstvu je nešto što mi daje ohrabrenje i nadu da zajedno svi radimo na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Hvala vam što ste me saslušali i hvala vam još jednom što ste me pozvali. E, hvala vam što ste došli. E, napravit ćemo samo pauzu od e, jedne minute kako bismo dopustili povjereniku da ode, a nakon toga prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.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 Okay, dear colleagues, we can... Dragi kolege, možemo prijeći na novu točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja s predstavnicima ECDC-a i Svjetske zdravstvene organizacije o cijepljenju. Organizirali smo sastanak eh, s, kako bismo čuli prezentacije naših E, gostiju. A nakon toga ćemo predati riječ i komisiji kako bi objasnili njihovo stajalište. A potom ćemo započeti e, raspravu. Odmah ću predati riječ. Tko će početi? Gospodin Catchpole, predstavnik ECDC-a. On će održati prezentaciju, a nakon toga ćemo čuti ostale govornike. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobar dan. Hvala svima što ste ostali na ovoj raspravi jer mislim da se radi o temi koja je jako važna za javno zdravlje. Danas ću prenijeti tri jednostavne poruke. Prvo, e, cijepiva su jako učinkovita, vrlo su sigurna i u Europi E, ne cijepimo dovoljno naše stanovništvo da bismo postigli ono što možemo postići. U e, vrijeme moderne medicine i e, cijepiva možda e, zanemarujemo koliko se bolesti može spriječiti cijepljenjem. E, evo, Max je bio aktivan pojedinac, no nažalost Međutim, on, e, njega nisu cijepili, dobio je ospice i dobao je jednu od e, ozbiljnijih komplikacija, katalitis, evo vidite ga 2012. godine i ubrzo nakon ove slike je preminuo. To je vrlo jasan podsjetnik da e, ovakve bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, da su to ozbiljne bolesti. Još jedan e, podsjetnik na to dogodio se e, ovoga mjeseca. Radi se o difteriji Radi se o šestogodišnjem djetetu iz Španjolske koje nije bilo cijepljeno. I to nas podsjeća koliko takve infekcije, odnosno zaraze, mogu biti ozbiljne. Kao reakcija na ovaj slučaj, um, bilo je jako teško doći do uh, antitoksina, odnosno uh, lijeka na, za ovu bolest, tako da ako ništa sada ne napravimo, e, u budućnosti ćemo možda ostati bez antibiotika i samim time su e, cijepiva dobila na važnosti radi prevencije ovih bolesti. Kao što sam već rekao, e, cijepiva su vrlo djelotvorna. Ovi grafovi pokazuju rezultate za ospice, zaošnjake i rubeolu. Evo, možete vidjeti koliko se pojavnost ovih bolesti smanjila nakon cijepljenja i u roku od godine ili dvije godine od uvođenja tog e, cijepiva možete vidjeti koliko se popravilo stanje javnog zdravstva. I dakle, sve manje e, slučajeva djece koji su zaraženi e, ospicama, zaošnjacima i rubeolom. Ah, imam problema s tehnologijom kao što možete vidjeti. Nadam se da možete pročitati ovo na e, slajdu, ali možete vidjeti da isto tako su sve rijeđi slučajevi e, ozbiljnih e, komplikacija vezanih uz ove bolesti. Već sam spomenuo katalitis u slučaju ospica, zatim problemi sa sluhom u slučaju zaošnjaka i tako dalje. Isto tako cijepiva su vrlo sigurna. Sigurno svi znate da je tijekom godina bilo e, vrlo u nekoliko navrata e, zastrašivanja da su cijepiva e, opasna i to se odnosilo na cijepiva protiv ospica i rubeole primjerice. Međutim, e, istraživanja su pokazala da su rezultati ovakvih e, prethodnih istraživanja e, da su kriva, dakle radilo se o znanstvenoj prijevari i vratilo se povjerenje u cijepiva i samim time se stopa procijepljenosti povećala. Postoje lijekovi koji su i vrlo učinkoviti i vrlo sigurni, no unatoč tome ne uspijevamo ostvariti ciljeve vezane uz javno zdravstvo koje smo se i zacrtali dakle u kontekstu e, procijepljenosti. Na primjer, za za ospice e, smo e, htjeli e, iskorijeniti tu bolest u Europi do 2010. odnosno 2015. godine, ali nadamo se da ćemo u tome uspjeti do 2020. godine. I sada je došao do e do pojave ospica u Njemačkoj, odnosno uz njemačku granicu. Evo, ovdje možete vidjeti e, dječaka koji je preminuo zbog e, pojave ospica u Njemačkoj. A e, bolest se može pojaviti drugdje. I isto tako se pojavio poliomijelitis u Siriji, zatim velik broj slučajeva ospica, E, tuberkuloze u Ukrajini, dakle na rubu Europe. I e, to je nešto što dosta narušava sustav javnog e, zdravstva u tim zemljama. Zašto ne postižemo zacrtane ciljeve? Jedan od glavnih razloga je nesklonost cijepljenju. Dakle, i javnost i stručnjaci možda nemaju povjerenja u sposobnost, odnosno učinkovitost e, cijepiva. Zabrinuti su za sigurnost cijepljenja ili ponekad možda pristupačnost e, cijepiva nije velika. Nedavno smo u našem Europskom centru proveli anketu i zaključili smo da su glavni faktori e, u tom smislu e, strah i nesklonost zdravstvenih djelatnika e, da ponude ova cijepiva koja su vrlo djelotvorna. Još jedan razlog zbog kojeg ne postižemo cilje, ciljeve je, da je to što postoje skupine e, stanovništva do kojih je teško doprijeti zdravstvenim službama. Ove fotografije pokazuju neke od tih skupina, dakle postoje e, ilegalni imigranti, e, Romi i nomadi, nomadske zajednice. Oni vrlo često imaju otežan pristup službama koje preveniraju bolesti u našem Europskom centru e, osmislili smo akcijski plan za ospice i rubeolu e, namijenjene upravo ovakvim e, zajednicama i cilj je da vidimo e, što bi moglo pomoći da bolje dopremo do ovakvih zajednica. I vjerojatno ćemo osigurati e, platformu ne samo za e, autohtone zajednice, već i za imigrantske zajednice. A to je, to je problem s kojim se Europa sve više suočava. Nadalje, postoji problem e, opskrbe cijepivima. Trenutno se u Europi suočavamo s poteškoćama vezanima uz e, opskrbu e, cijepivima, pogotovo je problem s cijepivom protiv hripavca. U gotovo trećini država članica pojavio se problem s tim cijepivom. I to je zbog niza čimbenika. Ili je problem sa procesom proizvodnje, kod glavnih proizvođača. Osim toga povećala se potražnja i u brojnim zemljama uvedeni su novi programi cijepiva za e, trudnice i za e, cijepljenje djece u prva tri mjeseca života. I e, možda će se pojaviti problem nedostatne količine e, cijepiva za hripovac. Isto tako, tri od devet proizvođača cijepiva za gripu su smanjili proizvodnju. Dakle, što mi radimo u našem Europskom centru za prevenciju bolesti? Imamo multidisciplinarni pristup. Ove godine želimo pružiti potporu tako što ćemo poduprijeti e, nove i postojeće zaključke vijeća o imunizaciji. Želimo osigurati komunikacijska late koji se temelje na dokazima kako bismo doprli do e, skupina e, ljudi koji su neskloni cijepljenju. Želimo razminjivati znanje u okviru projekta Venis. Podupiremo Um, mrežu, europsku mrežu vezanu uz bolesti koje se mogu spriječiti uh, putem cijepljenja i podupiremo države članice uh, posjećivanjem pojedinih zemalja na zahtjev. Dakle, želimo uh, poduprijeti i prevenciju i kontrolu bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. I zaključci vijeća iz 2011. godine su jednako relevantni danas kao i tada. Trebamo pružiti europske projekte o ključnim e, pitanjima kao što je oklijevanje, odnosno nesklonost e, cijepljenju, zatim e, populacija koja nije, koja nema pristup cijepivima i problem ja, imunitet jaza. Dakle, trebamo imati isto tako dobre podatke vezane uz praćenje procijepljenosti i to je potrebno kako bismo mogli popraviti e, situaciju. Hvala vam na pozornost. Thank Hvala vama. A sada idemo na e, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, gospodine Bertoli. Hvala vam. E, hvala vam što ste nas pozvali u Europski parlament da govorimo o cijepljenju. To je jedna od najvažnijih troškovno učinkovitih i učinkovitih e, mjera općenito u javnom zdravstvu. Ono što ću danas učiniti pred vama jest pružati vam sažetak svega onoga što je otprilike spomenuo već i kolega, ali malo i proširiti u području intervencija i mjera koje Svjetska zdravstvena organizacija predlaže kako bi e, riješio problem imunizacije u Europskoj uniji. Znamo da je cijepivo jedno od najvažnijih mjera javnog zdravstva. Isto tako znamo da je to razlog zbog kojeg je čovječanstvo uspjelo iskorijeniti prije nekoliko desetljeća jednu od najsmrtonosnijih bolesti koja je e, stoljećima pogađala čovječanstvo, to su boginje. A uskoro, dakle blizu smo iskorjenjivanja i polija, to je stječje paralize i zamolit ću parlament da nas podrži u našim naporima e, da napokon iskorijenimo tu bolest u nekim zemljama. E, to je također vrlo ozbiljna bolest. No postoji još nekoliko stvari koje treba reći kad je riječ o tome zašto cijepiti. Kao prvo, to je pravo svakog pojedinca da bude zaštićen od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Zatim, to je vrlo troškovno učinkovita mjera i ako pogledate brojke, procijenili smo da 13,8 milijoni smrti je spriječeno samo cijepljenjem protiv ospica, dakle u cijeloj regiji Europske unije, to uključuje i bivše zemlje Sovjetskog saveza. Zatim nedavni podaci pokazuju i učinkovitost. Ovi podaci dolaze iz nedavnih studija. Odnose se na studije o HPV-u i riječ je o procjeni i procijenili smo da cijepljenjem 58 milijuna e, djevojaka u 12 godina u 179 zemalja možemo spriječiti 690 tisuća slučajeva e, raka grlića maternice i 420 tisuća smrti. A to su stvarno velike, velike brojke i vrlo važni podaci. A sve to po trošku koji je procijenjen na 4 milijarde eura, ali kad radimo analizu e, troškove koristi, Ipak je dakle sve to na pozitivnoj strani i vidi se što treba učiniti kako bi se spriječilo da e, žene i obole od ovih bolesti. E, kao što je kolega rekao, zabrinuti smo zbog e, pokrivenosti cijepivom u Europi. Ovdje ne vidite baš zemlje, ali evo istaknuti ću neke. Postoji nekoliko razlika u Europi kad je riječ o cilju za cijepljenje protiv ospica. Na primjer, Francuska 67% pokrivenost, Austrija 64%, a s druge strane imamo i zemlje koje su blizu cilju, cilja od 95, zapravo već su postigle, to su Švedska ili neke druge. Stoga postoji e, jaz kojeg treba prebroditi. i moramo raditi sa skupinama koje se i dalje opiru cijepljenju unatoč tome što dokazi pokazuju koliko je cijepljenje sigurno i učinkovito. Ovdje vidite ono što smo prije spomenuli, dakle učinak studije koja je povučena. Studija koja je povezivala e, cijepivo i autizam, koji što ne postoji i vidjeli ste da kad je studija objavljena nekoliko godina nakon toga je pokrivenost cijepljenja u jednoj Kraljevini malo pala i trebalo je 10 godina da se vrati na prethodnu razinu. I to je stvarno vrlo ozbiljan učinak i moramo se boriti protiv toga sa dokazima, sa informacijama, raspravama i tako dalje. I to je nešto što se ponovno događa. Riječ je o cijepljenju protiv ptičje gripe u e, Italiji Dakle, ciljna skupina su osobe e, starije od 65 godina. E, dakle, pokrivenost je negdje oko 75% i vidite da dakle, 2009. 2010. pokrivenost je sa 65% pala na 49%. A prošla godina, u protekloj sezoni, je dodatno pala zbog pogrešnih glasina. Da je cijepivo protiv ptičje gripe povezano sa smrtnim slučajevima pojedinih osoba. Dakle, to nije nikako dokazano. Stoga, to se sve odnosi i na mlade ljude, ali i na starije osobe. I to se dogodilo u nekoliko slučajeva. Evo na ovom slajdu e, vidite što se događalo u proteklih nekoliko godina i na epidemije koje su se pojavile zbog razloga koje sam malo čas spomenuo, i koje pokazuju zapravo s kojim se problemima suočimo kad govorimo o cijepljenju. Dakle, te bolesti nisu sad spriječene zauvijek, e, mora se nastaviti sa cijepljenjem a to izgleda da nema nikakve vrijednosti kad je riječ o komunikaciji. Kada je cijepivo učinkovito, to ne donosi e, naslove na naslovnicama novina, zato što su ljudi sigurni. I to je zapravo problem, zato što se smanjuje pozornost zajednica e, donositelja odluka da se time problemom treba baviti. Dakle, informacija i komunikacija su ključne. Evo, na primjer samo. Kolega je spomenuo već e, slučajeve ospica, ali dakle 2007. smo ih imali 7000 i 1900, e, 2014. su otišle na 15000. I to je sve popraćeno i medijima. Dakle, kada se nešto javi, to je popraćeno u medijima, a kada se bolest ne javi, toga nema u medijima. I naravno još su neki aspekti tu mm, zanemareni. Čuli smo da cilj iskorjenjivanja e, ospica za 2020. nedavno ponovljen od strane zemalja članica i to je dio akcijskog plana o cijepljenju, reći ću vam nekoliko riječi o tome, ali evo na ovom slajdu ova crvena boja e, označava područje u kojem su ospice još uvijek endemične. Vidite da je to u središnjem dijelu Europe, u Rusiji, u Turskoj. Stoga to je pitanje koje još uvijek vrlo e, bitno u velikom broju zemalja. E, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje čitave niz cijepljenja. Nekada nisu svata e, sva ta uvedena u zemlje, pojedine zemlje u Europi. Ovdje vidite koje su zemlje uvele cijepivo protiv pneumokoka, protiv zatim rotavirusa i protiv HPV-a. Tako da vidite da je slika vrlo heterogena. A još jedna stvar. Kada je pokrivenost cijepiva različita od zemlje do zemlje, to će stvoriti prijetnju i za zemlje u kojima je cijepljenje uvođeno, ali se ne primjenjuje u potpunosti. Evo, samo kratko, nemamo puno vremena. Svjetska zdravstvena organizacija traži veću predanost imunizaciji i to kroz usvajanje Europskog akcijskog plana za cijepljenje u 2014. Sve su se zemlje članice obvezale da će učiniti više i cilj je dakle da imamo e, europsku regiju bez tih slobodno od takvih bolesti i da svi imaju zapravo pristup visoko kvalitetnim e, e dostupnim i sigurnim e, cijepivima. Neću sada ići u detalje, ali samo da evo napomenim, imamo šest ciljeva dakle da imamo status dakle, u kojem je iskorijenjena rubeola i onda je tu čitav niz e, podciljeva, a to je obveza svih zemalja da imunizacija bude prioritet u mjerama javnog zdravstva, to je na primjer e, cilj 2. I drugo je razumijevanje vrijednosti e, i imunizacije. I tu su naravno navedene i mjere kako postići te ciljeve. I na kraju akcijski plan odobrile su um, ga sve zemlje europske regije, uključujući zemlje Europske unije. Kao što znate, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije nisu obvezujuće, one dakle, su tek preporuke, ali svakako se bave e, najvažnijim temama koje e, sprječavaju učinkovito provođenje cijepljenja u Europi. Prvi problem je nedostatak predanosti u nekim zemljama, i stoga moramo insistirati na tome da se to e, radi. Zatim e, jazovi i pokrivenost moramo postići ciljeve koje su definirale dakle i svaka zemlja posebno i svjetska zdravstvena organizacija. Zatim e, otpor prema cijepljenju i odbijanje cijepljenja, time se moramo boriti uz odgovarajuće informacije i uz pomoć medija. To je još jedan važan aspekt, mediji nas moraju podržati i moramo uključiti medije u tu raspravu. E, cijepiva, kada su učinkovita, to nije nikakva vijest. Zato moramo pažljivo djelovati i ne skakati na prvu e, netočnu informaciju koja je objavljena u medijima. Jako je važno povezati uvrstiti cijepljenje u e, rutinsko javno zdravstvo, zatim pitanje pristupa manjinskih skupina migranata jer je to naravno jako važno kako bi se spriječio prijenos virusa, te naravno nedostanci u nadzoru i izvještavanju. Jako je važno imati e, točne informacije. Hvala vam. Hvala. A sada ćemo zamoliti od komisije gospođa e, Adams će uzeti riječ i dati nam, e, izložiti nam svoje stajalište. Hvala na pozivu. Na početku bih htjela istaknuti da gospodin e, Andru Kajtis, e, povjerenik, doista smatra da je cijepljenje prioritetna tema. To je za njega doista jako važno. Kao što su kolege već spomenule, imamo vrlo odnosno cijepljenje je vrlo troškovno učinkovito i vrlo djelotvorno. Svi podaci pokazuju da e, ako budemo imali sve dobre programe, ako se uspostave svi, dobri, svi programi cijepljenja, e, tada ćemo imati i veliki potencijal koji možemo iskoristiti. Međutim, tu su i izazovi. Naime, e, politika treba preuzeti odgovornost za razradu e, programa cijepljenja te za praćenje njihove djelotvornosti. I također e, je bitno da se bolje objasni i naglasi javnosti koje su dobrobiti cijepljenja. E, naravno, to je sve u nadležnosti e, država članica. Međutim, komisija e, može dati potporu državama članica i mi to radimo organiziranjem različitih događanja radi podizanja razine svijesti i razmjene informacija. Također provodimo studije te priopćavamo informacije o stanju. Naravno, rad ECDC-a je tu jako bitan jer nam pružaju znanstvenu ekspertizu te daju e, usmjerenje državama članicama. Mi e, u okviru odbora za sigurnost zdravlja pomažemo državama članicama i taj odbor zapravo je raspravljalo primjerice kada je svjetska zdravstvena organizacija E, proglasila poliomijelitis e, zdravstvenom prijetnjom i e, razgovara o tome kakvim bi se koordiniranim aktivnostima mogle osmisliti mjere politike. Također se raspravljalo o nedostatku cijepiva, recimo već je spomenut primjer cijepiva za hripavac. Isto tako se raspravlja o stanju implementacije preporuka vijeća. I to smo napravili e, vezano uz preporuke vijeća o e, cijepivu za gripu. Nažalost, e, procijepljenost je niska. države članice nisu e, provele preporuke u dijelo i mi nastojimo predstaviti e, ideje kako popraviti situaciju. U tom kontekstu smo organizirali događanje za dionike i to u travnju, dakle vrlo nedavno, s ciljem da da bi se da se okupe dionici država članica i da se razgovore o tome što napraviti da bi se popravila procipljenost. Jedan od glavnih rezultata tog seminara je zaključak da je bitno da svi preuzmu vlasništvo nad politikom. Države članice moraju odlučiti popraviti procijepljenost, da e, definiraju programe cijepljenja, da definiraju e, organizacijsku strukturu i postupak cijepljenja, te da se osigura e, kontinuirano ostvarenje tog cilja. Dakle, definiranje programa, osiguravanje praćenja primjene cijepljenja, te praćenje neadekvatnosti cijepljenja. Još jedna važna tema, to je nešto što je već navedeno, su komunikacijske aktivnosti. Njih je potrebno osnažiti. Potrebna je komunikacija i s političarima i sa zdravstvenim djelatnicima, jer oni naravno igraju ključnu ulogu. A naravno potrebno je obavijestiti i javnost o prednostima cijepljenja. S obzirom na sve ove izazove s kojima se suočavamo, drago nam je da je u prosincu prošle godine vijeće e, usvojilo zaključke, jer je to uvijek način da se skrene pozornost na ovu temu. A u tim zaključcima poziva se na bolju suradnju i e, osmišljavanje nacionalnih programa cijepljenja. Komisija i države članice se pozivaju da zajednički razrade zajedničke akcijske, dakle programe e, djelovanja, da razmjene najbolje prakse i da poboljšaju praćenje e, cijepljenja. Kao što je gospodin Catchpole rekao, e, postoje razlike u imunizaciji E, i u nekim slučajevima ne znamo kako se cijepiva primjenjuju. Na temelju tih zaključaka vijeća mi pokušavamo vidjeti kako poboljšati napore e, i pomoći više državama članicama te kako ostvariti ciljeve e, svjetske zdravstvene organizacije u pogledu akcijskog plana cijepljenja posebice pokušavamo poticati države članice da e, razmjenjuju informacije, podatke i najbolje prakse, te ih e, ohrabrujemo da što bolje prate provedbu programa. Hvala vam na pozornosti i naravno spremna sam odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam na prezentaciji. E, pozivam zastupnike ako imaju bilo kakva pitanja. Gospođa Kademak. Puno hvala. Ovo je manje pitanje nego više zahvala. Želim se zahvaliti zato što zadnjih nekoliko godina vezano za cijepiva i cijepiva za djecu smo već održali u zajedničkoj organizaciji sa ECDC-om već čitav e, niz informacijskih sastanaka i mislim da je to vrlo intenzivna suradnja i ovaj e, uspjeh e, je potrebno održati. Puno toga je već e, rečeno i to je jedan zajednički uspjeh, kao što ste već lijepo rekli, ne vidimo dobre vijesti i uspješne slučajeve u medijima, samo loše vijesti ali mi sada ponovno pokušavamo to promijeniti. Zanima me što vi mislite, što bismo mi kao zastupnici mogli napraviti kako bismo vas poduprijeli u vašem radu. Mislim da imamo zajednički cilj, a to je da se instrument cijepljenja Eh, koji nam pokazuje da ne možemo samo spašavati eh, živote i zdravlje, nego da ga treba i eh, više koristiti. I imamo dovoljno podataka i možemo točno reći što cijepivo znači. I mislim da ako pogledamo brojke, to je nešto što se danas u politici E, nažalost e, zanemaruje kao nešto što ima velikog učinka na zdravlje. Zato mislim da bismo e, primjere koje smo skupili na temelju cijepiva protiv HVP p-a trebali koristiti u drugim gospodin Ekart. Hvala, gospodine predsjedavajući, i hvala na ovoj velikoj reklami za cijepiva. Pitam se gotovo tko su sponzori. Pitam se zapravo Pitam se naravno, kao što znate, postoji, postoje kritike e, cijepljenja i i vi to zovete nesklonošću e, cijepljenju i vi zapravo organizirate kampanju e, za cijepljenje i samim tim mi se čini da ne uzimate za ozbiljno e, kritiku javnosti. Kako ćete se usredotočiti na te kritike. Recimo postoji kritika vezana uz e, Gardezil i to je ogroman problem. Što ćete vi napraviti e, kako bi se e, razradile alternative? A ne samo da vi govorite da je javnost u krivu, kao i internet, već me zanima kako ćete raditi na sigurnim alternativama Recimo za, e, za, tu, za taj proizvod se kaže da se u njemu nalazi i aluminij. Zašto se to ovdje ne spominje? Još jedno pitanje koje me malo živcira je to da nijedan od govornika ne spominje situaciju u Grčkoj, gdje se zarazne bolesti sve češće pojavljuju u ovom trenutku i to je E, razlog za veliku zabrinutost. I to bi trebalo i brinuti institucije poput ECDC-a. Što ćemo napraviti po tom pitanju? Kako osigurati da se e, situacija u Grčkoj ne pogorša? a ovdje samo slušamo o tome da, da trebamo promicati e, cijepiva i tako dalje. Međutim, bitno je da institucije poput ECDC-a naglašavaju da se ovakvi problemi poput ovog u, Grčkog, u Grčkoj trebaju riješiti, a ne samo da govore da, su, da nam je potrebno više cijepljenja. Gospodin Demesmaker. Imam jedno kratko pitanje. Rekli ste da postoje problemi u proizvodnji cjepiva. A koji su to uzroci? Jesu li to gospodarski uzroci, neki praktični uzroci? Zatim još jedna primjedba. Govorili ste o epidemiji nekih bolesti na vanjskim granicama. Spomenuli ste Ukrajinu. To me vrlo zabrinjava. U Ukrajini se javila tuberkuloza, kao što ste spomenuli, rubeola. Zdravstvena skrb u Ukrajini je već kolabirala i to je veliki problem za samu Ukrajinu, ali naravno i za nas, jer e, Kijev je udaljen samo tri sata od Brisela avionom. Hvala, gospodin Gota. Puno hvala. Mislim da je postalo jasno zašto je ovo zasjedanje potrebno, zato što imamo neke rupe u mreži cijepiva diljem Europe, ali i van Europske unije. Ljudi su sve e, skeptični prema cijepljenju, zatim tu su teorije zavjere da bolje ne bismo trebali cijepiti djecu i sve to nam je pokazalo što se točno događa. E, zatim, e, naravno, E, tu su i neke e, direktive po tom pitanju, a mene zanima u kojoj mjeri su direktive doprinjele tome da e, suradnja između komisije i e, vaše organizacije postoji e, bolja koordiniranost. Što je učinjeno po pitanju bolje suradnje? Što se tiče pitanje cijepiva, naravno mi možemo odbiti odgovornost i reći to je u nadležnosti država članica, no postoje li mogućnosti po vašem mišljenju da u ovom području dalje napredujemo i ako da, koji su idući koraci kako bi doista postigli taj napredak i kako bi povisili postotak onih koji se cijepe i kako bi poboljšali zaštitu. Mi ovdje e, raspravljamo u svim klubovima e, da trebamo smanjiti korištenje antibiotika i da trebamo više E, da trebamo manje koristiti antibiotike, a kada se radi o cjepivima, onda nastupaju problemi. Thank you very much. Mr. Pedicini. Hvala vam, sada gospodin Pedicini. Hvala vam. Ja imam tri e, pitanja, bit ću kratak. Ovdje nismo da bismo odlučivali o e, korisnosti cijepiva. Znamo da su mnogi bili povijesno važni za spašavanje ljudskih e, života i spriječili pojavu e, bolesti poput, bolesti poput difterije, hepatitisa B, dječje paralize i tako dalje. No, nije mi jasno zašto su neka cijepiva obavezna u nekim zemljama, a u drugima su pak samo preporučena. Budući da pokrivenost e, se zna po svakoj zemlji, a isto tako se zna koje se bolesti pojavljuju, moguće je povezati e, dakle pokrivenost i izbijanje bolesti u onim zemljama kojima u ovom trenutku nije predviđeno obavezno cijepljenje. Je li moguće mm, usporediti te rezultate sa zemljama u kojima je cijepljenje obavezno? Drugo, ne znam što se događa u zemljama u kojima cijepljenje nije obavezno, ali eto, primjer Italije. Imamo četiri obavezna cijepiva za malu djecu, ali imamo i jedno cijepivo koje sadrži dva neobavezna cijepiva. I ta četiri cijepiva koja nisu e, obavezna su dostupna samo, to jest nisu dostupna u jednom rješenju. I to je vrlo komplicirano zato što sve to može izazvati e, šok za imunološki sustav. E, osim toga sve to podrazumijeva i više troškove. E, riječ je o 114 milijardi eura godišnje. Postoje li prakse u drugim europskim zemljama kako bi se izbjeglo ovo što se smatra traćenjem javnog novca? Popis cijepiva je vrlo dugačak i tu nam se zapravo popis nuspojava je vrlo dugačak, dugačka i um, postavlja se pitanje dakle zašto nitko ne nameće mm, uzimanje lijekova za sve građane što ćemo učiniti sa neovisnosti e, znanstvenih istraživanja, budući da znamo da se određene studije financiraju od istih onih kuća koje proizvode ta cjepiva. Hvala, imamo puno pitanja, a sada bismo mogli početi davati odgovore. Hvala vam na pokazanom interesu i na pitanjima. E, pokušao sam zabilježiti e, ih po redu. Postavlja se pitanje kako bi Europski parlament mogao pomoći. Sasvim je jasno da zagovaranje javno zdravstvene vrijednosti cijepljenja je bitno, ali postoje određena područja u području praćenja cijepljenja gdje bi se mogla pružiti konkretnija potpora te je potrebno vidjeti na koji način e, bi se moglo doprijeti do e, populacije koja e, nije dovoljno procijepljena. Mislim da bi takve inicijative bile dosta vrijedne. Kad je riječ na pitanje kolege koji je drugi govorio, Mislim da je transparentnost i otvorenost tu jako bitna. Ja bih vrlo rado e, pola dana govorio o tome što mi činimo po pitanju e, situacije u Grčkoj. Od mene se tražilo međutim da govorimo o cijepljenju, o cijepivima i zato sam o tome govorio, ali bih vrlo rado vam govorio o situaciji u Grčkoj i u drugim e, zemljama e, i problemima s kojima se oni suočavaju. Mislim da da se dobra znanost temelji na otvorenosti i transparentnosti. Ono E, o čemu smo govorili je bila loša znanost. Ono o čemu mi želimo komunicirati je dobra znanost. E, zatim ovo pitanje s aluminijem. E, on se koristi u cijepivima praktički kad se cijepiva koriste. Nema nikakvih dokaza da je štetan. To je važna komponenta zato što poboljšava učinkovitost cijepiva. Ali ono što je potrebno je otvorena transparentna znanost koja pokazuje da on ne predstavlja rizik. Pitanje o e, hripavcu. E, postoje određeni problemi koji se odnose na proizvodnju. Dakle, koliko znam, radi se o nekakvim praktičnim aspektima eh, proizvodnje. Zatim, eh, bilo je pitanje o tome kako postići e, napredak e, kod stanovništva koje nije dovoljno procijepljeno, do kojeg je teško dopriti. Mislim da kada postoji dokaz da nešto funkcionira i mislim da mi trebamo o tome komunicirati, obavještavati ljude o tome. Na primjer, u Bugarskoj je je obavljen fantastični pionirski rad e, vezan uz e, e, uz određene važne aspekte i to je primjer koji se treba primjenjivati u drugim zemljama. Kako poboljšati procijepljenost i to pogotovo u slučaju izbijanja bolesti? Mislim da možemo napraviti matematičke modele koji će pokazati E, na kojoj razini procijepljenosti možete spriječiti danji prijenos e, bolesti. I zbog toga ste više puta čuli i kolega je govorio o procijepljenosti e, protiv gripe i tako dalje. Dakle, ti te brojke nisu pale s neba, već se temelje na studijama i znanstvenim istraživanjima koji koja pokazuju e, kolika razina procijepljenosti je potrebna za sprečavanje širenja zaraze. Kako postići e, tu razinu procijepljenosti, to je već druga tema. Nadalje, bio je komentar o e, popis kontraindikacija na cijepiva i da je taj popis prilično dugačak. Uvijek postoje kontraindikacije i to je dio rasprave o cijepljenju koji se treba i dalje nastaviti. Međutim, ono što je zanimljivo je da određena kontraindikacija za određene, e, određena cijepiva je da svi koji su alergični na jaja ne bi trebali uzeti to cijepivo. Međutim, brojni ljudi koji su alergični na jaja nemaju e, reakciju na e, to cijepivo. Međutim, s razlogom e, se koristi jedan oprezan pristup kad se govori o ovakvim stvarima. Dakle, nastojao, nastojao, sam kratko odgovoriti na ova pitanja, ali možda će me kolege nadopuniti. Hvala vam e, prije svega na vrlo zanimljivim pitanjima. I ja bih htio započeti sa pitanjem gospođe Kadenbach dakle što u parlamentu možemo učiniti. Mislim da parlament ima vrlo važnu ulogu u promicanju politika, u praćenju njihove provedbe, um, razgovaranju sa zemljama članicama i dakle biti u kontaktu sa zemljama članicama. Zato je jako važno osigurati pristup cjepivima, osigurati da cijela tema bude vidljiva i to na pravilan način i da pomogne u praćenju situacije u identificiranju e, problema koji bi se mogli pojaviti kroz vrijeme, a se odnose na procipljenost. Mislim da nismo ovdje napravili reklamu, već smo jednostavno izložili tematiku na jedan znanstveni pristup i htio bih naglasiti ono što je kolega već rekao. Sva naša razmatranja i izjave se temelje na znanstvenim podacima. E, možete čuti jako puno e, glasina o neželjenim e, pojavama. To sve treba naravno analizirati, ali jednom kada se pokaže da se ne temelje na znanstvenim dokazima, jednostavno se o tome treba prestati razgovarati, jer nema smisla e, razgovarati o nečemu što je već toliko puta dokazano da jednostavno nije povezano sa e, problemima. To je recimo slučaj s aluminijum, e, isto vrijedi za živu i ima još takvih primjera. I mi smo u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji već napravili procjenu svega toga u prošlosti i vidjeli smo dakle da najbolji znanstvenici, neovisni znanstvenici koji nisu povezani sa e, farmaceutskim tvrtkama, da takve izjave jednostavno nisu temeljene ni na znanosti, niti na dokazima. Tako da o tome treba jednostavno prestati e, razgovarati. I pozivam svih da to, se to uzme u obzir. Zato što ako tražimo znanost i ako znanost pokaže da se nešto ne događa, a mi i dalje tražimo da znanost ponovno dodatno dokaže, a znanost ne može pružiti više od onoga što je već pružila, e, stvaramo zančarani krug iz kojega se više ne možemo izvući. Tako da, eto, to je jedna jednostavna izjava. Što se tiče ostalih pitanja, te bojazni oko e, Ukrajine i ostalih e, susjednih zemalja, da, to je važan problem, moramo to pažljivo e, motriti i najbolja zaštita jest osigurati najbolju e, procijepljenost za one bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Za druge bolesti ne možemo učiniti e, mnogo, ali postoje bolesti od kojih ipak možemo zaštititi naše građane. A druga stvar jest pomoći građanima u Ukrajini da sami sebe zaštite. E, pomoći njima u ovoj ozbiljnoj krizi. Što se tiče Grčke, imamo program suradnje sa Grčkom i provodi se već 45 godina. Radimo s njima na reformiranju zdravstvenog sustava i dakle pokušavamo povećati procijepljenost građana kako bi se osigurala dostupnost cijepiva najsiromašnijim osobama. Naravno, problem je vrlo ozbiljan i koliko znam o ovim projektima, došlo je do znatnog napretka u proteklih nekoliko godina. Naravno da cjelokupna situacija utječe napredak i u tom sektoru, tako da ne znam hoće li ovi rezultati biti e, dugotrajni. Što se tiče procijepljenosti i prijenosa, želim još jednom naglasiti, znamo koliko procijepljenost štiti populaciju. Tako da to nije slučajno da 75% e, je razina koja se smatra ciljem. Ta se brojka temelji na e, dakle, određenim dokazima. Znamo i za druge kada se govori o 95% pokrivenosti i tako dalje. Tako da u tome postoje studije. Ne znam za um, nus pojave ili reakcije kada se koriste e, više struka cjepiva? Da, možemo razgovarati o troškovima, ali istovremeno moramo razmisliti o troškovima koji bi se dogodili u slučaju epidemije e, encefalitisa ili neke druge bolesti. Tako da bismo trebali gledati dvije strane medalje i pravilno analizirati situaciju. Hvala vam, ne znam želi li komisija nešto reći. Da, samo kratko. U potpunosti podržavam ono što je kolega rekao o ulozi e, zastupnika Europskog parlamenta. E, cijepljenje je, nacionalna, je u nacionalnoj nadležnosti i zemlje članice su te koje moraju provoditi i organizirati cijepljenje uloga zastupnika Europskog parlamenta je doista važna. Zastupnici e, pokazuju jako puno interesa kroz svoja e, pisana pitanja. Dobivamo jako puno takvih pitanja upravo na temu cijepljenja. Dakle, da se traže zajednički programi cijepljenja i da ih se možda bolje koordinira, ali to doista nije naša nadležnost, to je nadležnost zemalja članica i e, još jednom eto ponovit ću da zastupnici parlamenta imaju važnu ulogu. Što se tiče e, komentara da ne doživljavamo komentare građana ozbiljno, jako je važno čuti ono što građani misle, ali ja moram istaknuti da E, moramo imati dobre informacije utemeljene na znanstvenim dokazima, dakle znanstvene informacije. I naša se politika mora temeljiti na dokazima i to je moj odgovor. Što se tiče Grčke, imamo jako puno aktivnosti, imamo i o, odbor za zdravstvenu sigurnost da odgovori na bilo kakav problem koji se pojavi i nedavno smo imali konzultacije sa četiri zemlje članice E, koje se trenutačno suočavaju sa problemima e, sa migracijom i zapravo pomogli smo im tako što smo ih povezali sa instrumentima koji su povezani sa e, politikama azila. Tako da, eto, kroz te instrumente možemo stvoriti veze između politika u drugim područjima komisije, možda ne nužno u zdravstvu, ali recimo u općoj upravi za unutarnju politiku gdje imamo sredstva namijenjena za pitanja azila. Što se tiče razloga za nedostatak cijepiva, trenutačno razgovaramo sa agencijom EMU i sa kolegama u farmaceutskim e, jedinicama u općoj upravi za zdravstvo kako bismo dobili pregled situacije i planiramo razgovarati i sa e, industrijom, dakle da vidimo zašto nema cijepiva. Je li to zbog problema u proizvodnji ili problemi sa standardima? Tako da, eto, i na tome se radi. Hvala vam. I mislim da ovime možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda. Ali prije nego što zatvorimo sastanak, moram se vratiti na točku 17. Preporuke koordinatora su poslane elektronskim putem i ako nema prigovora, smatrat će se usvojenima. I na kraju vas još moram podsjetiti da ćemo sljedeće sjednice imati 22. lipnja. Imat ćemo zajedničko javno saslušanje odbora DEVE i ENVI o strateškim ciljevima razvoja. A sljedeći e, sastanak nakon toga će biti 25. lipnja u Briselu ujutro. Hvala vam svima i evo završavamo e, ovaj dugačak sastanak. Hvala vam.